Prije nego počnemo današnji sastanak, obavještavam vas da je ovaj sastanak se prenosi na internetu i da naznake vremena govora su samo naznake, mogu se izmijeniti i danska, prijevod je samo pasivni, dakle možete govoriti danski, ali ne i slušati danski. Ispričavam se Karen. Drage kolege, dragi povjerenici, u utorak imali smo prvu razmjenu mišljenja o cijelom prijedloga vezanih za umjetnu inteligenciju i izvješće o zakonu za digitalne usluge u našem odboru. Samo da podsjetim, odbor za pravne e, poslove počeo je svoj rad o e, umjetnoj inteligenciji, etičkom okviru, e, režimu građanske odgovornosti, pitanja državne odgovornosti privatnog međunarodnog prava u e, civilnoj i vojnoj uporabi e, umjetne inteligencije. Počeli smo također razgovore o zakonu za digitalne usluge, e, prilagođavajući komercijalno i trgovačko i građansko pravo E, komercijalnim e, entitetima koji rade na internetu. E, komisija je predstavila jučer komunikaciju oblikovanja europske digitalne budućnosti, bijelu knjigu o umjetnoj inteligenciji kao i europski pristup izvrsnosti i povjerenju povezano sa izvješćem o sigurnosti i odgovornosti vezane za umjetnu inteligencije. Također je tu komunikacija o europskoj strategiji za podatke. sada je stoga izvrsno vrijeme da e, objedinimo naše programe rada i drago nam je što možemo zaželjeti dobrodošlici povjereniku za unutarnje tržište i gospodinu Tjeriju Bretonu kao i povjereniku za pravosuđe gospodinu Didjeriju Renjecu koji će predstaviti sadržaj dokumenta koji sam spomenuo. Želim naglatiti da se E, ovdje ne sastojemo u okviru strukturnog dijaloga, već čujemo zapravo mišljenje povjerenika onome što je jučer predstavljene. Povjerenici, hvala što ste nam danas na raspolaganju. Očekujemo i s veseljem očekujemo čuti vaše mišljenje. I gospodine Breton, imate riječ. Izvolite. Hvala predsjedniče dame i gospodo, članovi e, odbora za pravna pitanja. Drago mi je što sam danas ovdje zajedno sa e, gospodinom Reindersom. E, govorit ću o dokumentima koji su nedavno usvojeni. govorit ćemo o umjetnoj inteligenciji, o strategiji podataka i e, budućim e, zakonima o digitalnim uslugama. U tome će vaš odbor igrati jako važnu ulogu. Naša startna točka je jasna. To smo već mnogo puta rekli. Digitalna tehnologija je važna za cijelu Evropsku uniju. Ona može koristiti građanima i mora poštivati sve e, vrijednosti Evropske unije naši evropski sugrađani se moraju moći razvijati u digitalnom okolišu slobodno i u potpunoj sigurnosti poduzeća trebaju okvir koji im omogućuje da se razvijaju, da se transformiraju i sudjeluju u dijeljenju podataka u tom digitalnom okolišu moraju ostati konkurentni i e, treba osigurati jednake uvjete za sve. Evo, biti će e, e, vrlo važno da surađujemo sa gospodinom Reinersom u ovom, na ovom području. Moramo osigurati konkurentnost naših gospodarstava. Bijela knjiga o umjetnoj inteligenciji. E, e, imamo sada konzultacije koji će potrajati mm, sa Didijeom. Očekujemo mnogo od tih rasprava koje će se voditi i sa vašim odborom. To je važan element to je vrlo osjetljivo područje za ogroman broj naših sugrađana. Moramo svi biti upoznati s tim tehnologijama, kako za konkurentnost, a što je isto tako važno, e, za e, očuvanje e, temeljnih prava naših građana. Eh, bijela knjiga eh, se vrti oko ravnoteže izvrsnosti i pouzdanosti. Eh, umjetna inteligencija će do, naravno donijeti poboljšanja, poboljšat će kvalitetu života recimo pomoći će mnogo u dijagnostici u medicini. Ali naravno e, tu se javljaju i bojazni e, zbog potencijalnih rizika, recimo gubitak kontrole e, naših sugrađana nad svojim odlukama, a imamo i rizike povezane s temeljnim pravima. Ove zabrinutosti su opravdane, umjetna inteligencija mora napredovati, ali moramo uzeti u obzir ove bojazni. E, e, izvrsnost ne može postojati bez povjerenja, pouzdanosti. E, o tome ovisi uspjeh. I stoga, s jedne strane, imamo konkretne prijedloge za povišenje konkurentnosti u Europi e, uz pomoć e, istraživanja, razvoja kompetencija, e, ulaganjima i partnerstvima. Međutim, imamo i mjere koje će pojačati povjerenje u sustav. Moramo predvidjeti propise za sustave koji mogu e, značajno utjecati na e, svakodnevni život građana. E, zaštita potrošača, privatni život, nepoštena konkurencija, kvaliteta proizvoda. Neki će se propisi morati prilagoditi algoritmima koji će biti integrirani izravno u ove proizvode u budućnosti e, e, imamo e, sve to u vidu, imamo u vidu rizike sektora i aplikacije koje su jako utjecajne, ali donose sa sobom i rizike trebamo, e, kad gledamo te rizike, e, moramo o njima raspravljati. Moramo vidjeti koje su e, aplikacije od ključne važnosti, recimo kod zapošljavanja ili kod prepoznavanja lica, tu moramo biti jako oprezni imamo obveze e, da osiguramo kvalitetu podataka. podaci moraju biti pouzdani i provjereni. To prethodi svemu drugome. E, I ta posebna pažnja podacima e, će biti također cilj i tema naših rasprava kako bismo bili kredibilni diskriminacija, etička pitanja i tako dalje. E, o tome e, o tim skupovima podataka e, ćemo mnogo govoriti, to je jedan cijeli lanac koji trebamo analizirati. Moramo imati dovoljno znanja Eh, algoritmi moraju poštivati pravne propise eh, i regulativu i tako dalje. Pitanja su mnogostruga i o njima ćemo zajednički raspravljati. U stvari moramo uspostaviti eh, obvezu baza podataka koji moraju biti dostupni ako je to potrebno. ovi zahtjevi će biti e, naravno certificirani. E, naročito je to važno kod automobila, lijekova i ostalih rizičnih proizvoda. Mm. Mm to se odnosi na proizvode koji e, e, sadrže ili su bazirani na algoritmima koji se opet oslanjaju na umjetnu inteligenciju. Naravno, iskustvo se može, e, mora primjenjivati na cijeli sustav ne smijemo dozvoliti da visokorizični sustav izbjegne kontroli u Europskoj uniji. I na kraju e, moram usporiti, ali moram i brzo završiti. Moramo također upozoriti na jedan aspekt umjetne inteligencije o kojem se e, mnogo raspravlja, a to je prepoznavanje lica moramo biti jasniji što se tiče e, biometrijskog prepoznavanja na daljinu e, i u vezi sa zaštitom podataka. Ova aplikacija je vrlo e, važna, pa ne možemo ostati samo pasivni promatrači. U budući ćemo morati donijeti dodatne propise i morat ćemo imati i široku društvenu raspravu o tome. E, računamo da ćemo s vama razmjenjivati e, e, mišljenja o ovoj bijeloj knjizi jer će to utjecati na zakonodavne akte u budućnosti. E, gospodin Reinders će isto tako o tome govoriti. E, je e, nekoliko riječi e, o, strategiji podataka. Moramo imati koherentnu strategiju podataka na europskom nivou. A, to mora biti povezano i s razmišljanjima o umjetnoj inteligenciji. Već smo značajno napredovali na tom području u Europskoj uniji. imamo uredbu o zaštiti osobnih podataka vidimo da su ta razmišljanja donijela i rezultate da smo donijeli legitimne propise o tome mnogi od vas su se mobilizirali pri donošenju ove uredbe mislim da je to jedan veliki plus za Europu i njen utjecaj je išao dalje od naših granica. Strategija cilja na oslobađanje industrijskih podataka za unutarnje tržište, to će biti vrlo važan val podataka, industrijskih podataka. To, su glavni akteri su tu poduzeća naravno ali mogu biti uključeni i drugi. E, e, to su i e, to su podaci koji će biti stvarani i koji će biti na raspolaganju poduzeća, malih i srednjih poduzeća i novo osnovanih poduzeća. To će im dati dodanu vrijednost i olakšat će suradnju, međudržavnu suradnju. Ovi podaci će postati vrlo opsežni, e, biti će ih ogroman broj, stalno se stvaraju novi podaci e, jer se stalno radi i na sektorskim algoritmima koji će e, napredovati. Ako Europa, svi to znamo, Europa e, je predvodila u zaštiti e, podataka. E, to, je utjecalo i, i međutim u Europi imamo sve što je potrebno da na digitalnom području, da na području podataka i dalje napredujemo. E, to je od ključne važnosti, to je od strateške važnosti, ali sve se naravno zasniva na pravne stečevini Europske unije. Moramo zaštititi e, potrošače u unutarnjem tržištu e, a moramo omogućiti i dalje razvijanje industrijskih i gospodarskih potencijala. To je E, razlog e, zbog kojeg se mnogi interesiraju što se događa na području podataka. Još jedno važno područje e, platforme koje posjeduju osobne podatke, to će se i dalje razvijati. O tome razgovaramo u komisiji sa svim kolegama, naročito sa Didijeom ali tu se postavljaju mnoga pitanja o kojima ćemo i e, na ovom sastanku e, razvijati. Ono što je neprihvatljivo kod e, platformi jeste da se objavljuju pod, sadržaj koji tamo ne bi trebali biti, govor mržnje, teroristička propaganda i slično Novi propisi koje predlažemo u aktu o digitalnim uslugama će e, malo razjasniti propise za ove velike platforme. u, u, na području telekomunica, telekom, telekomunicaje telekomunikacija moramo također obuzdati e, moć e, velikih giganata e, što se tiče budućeg proračuna Evropske unije, o tome odlučuju šefovi vlada i država. Imamo mnogo više sredstava za digitalno područje. Ako želimo biti ambiciozni na području umjetne inteligencije, ako želimo imati super kompjutere, tehniku za kriptologiju i tako dalje, onda je od ključne važnosti da šefovi država i vlada se drže svojih obećanja. E, moramo zadržati našu digitalnu e, suverenost, moramo ostati i, i tu vođe na svjetskom planu. Hvala vam na pažnji. A sada ću e, da, e, ostaviti prostora da gospodin Renders uzme riječ. Hvala lijepa, povjereniče e, Hvala predsjedniče, čestitam na izboru. Zahvaljujem i odboru što ste organizirali ovaj izvanredni sastanak sa povjerenikom e, Bretonom i sa mnom i za ovaj razgovor o e, digitalnom području i umjetnoj inteligenciji. E, Thierry Breton i ja i naše službe tu igramo ključnu ulogu. Naš zajednički cilj je da osiguramo da Europa postane vođa u digitalnom sektoru, a da usto jamčimo, a to je ključno u tom području, da osiguramo povjerenje e, e, dionika kako bismo bili e, vođe. Moramo, kao što je Thierry rekao, također zaštititi i osobne podatke sukladno našoj uredbi zaštita podataka je važna za umjetnu inteligenciju. Umjetna i e, inteligencija i podaci e, utječu na velik broj politika i na cijelo društvo. E, kao što je rekla predsjednica komisije, moramo zaštititi temeljna prava, zaštitu podataka, E, i prava potrošača i e, općenito e, pravo, pravo Evropske unije. Tu se radi o prioritetu čovjeka, ali moramo otvoriti nove mogućnosti za poduzeće. Tehnologija koja doprinosi demokratskom društvu je e, e, konkurentna i e, održiva ekonomija. To će igrati veliku ulogu u borbi protiv klimatskih promjena. U Bijeloj knjici komisija predlaže strategiju za umjetnu inteligenciju koja se zasniva na izvrsnosti i povjerljivosti E, moramo mobilizirati resurse javnog i privatnog sektora kako bismo ubrzali razvoj umjetne inteligencije e, na korist malih i srednjih poduzeća. Moramo privući talente i održati ih, zadržati ih u Europi. Moramo usko surađivati sa državama članicama i znanstvenom zajednicom. Moramo osigurati izvrsnost. E, prva, e, prvi dio bijele knjige se e, fokusira na ideju ekosustava izvrsnosti. Tu imamo javno-privatno partnerstvo, međupovezanost i centre istraživanja i boljeg financiranja. Sve to mora biti povezano. Moramo, kako bismo osigurali izvrsnost, Potrebno je da e, e, i građani e, usvoje ove nove tehnologije. U domenama visokog rizika poput zdravstva i prometa umjetna inteligencija mora biti transparentna i kontrolirana od strane čovjeka. Javna tijela moraju kontrolirati algoritme kako to rade i sa automobilima, igračkama ili kozmetikom. E, objektivni podaci su potrebni kako bi se osiguralo poštivanje e, temeljnih e, prava i nediskriminacija. Za područje niskog rizika komisija predlaže sustav neobveznog označavanja. Sve je to dobrodošlo u, na internom tržištu E, a sve mora poštivati naše propise. Svi su dobri, dobrodošli ako poštuju e, propise koje smo mi ustanovili. A sada ću govoriti o temeljnim pravima. E, Unija već ima zakonodavstvo koje zaštićuje temeljna prava, što je vrlo važno u umjetnoj inteligenciji. Moramo e, zaštititi podatke, osigurati nediskriminaciju, osigurati socijalna prava i rodnu jednakost recimo rodna e, pristranost može e, igrati negativnu ulogu pri zapošljavanju Međutim, e, primjena propisa je vrlo često otežana ne transparentnošću aplikacija. E, recimo, govorim ovdje o black boxes. To e, usložnjava rad nacionalnih vlasti, uključujući i pravosudna tijela. Kako bi se suprotstavili ovim izazovima, zajedno E, bijela knjiga predviđa zajedno sa ex ante kontrolom moguće zahtjeve za dokumentacije, testiranje i odgovornost. Važno je da ti zahtjevi budu proporcionalni riziku. Fokus mora biti na sustavima umjetne inteligencije koji e, predstavljaju visok rizik za e, sigurnost i prava naših građana Moramo identificirati te rizike. To je jedan aspekt koji ćemo pokriti u konzultacijama. Ja sam zamolila moje službe da u, već u fazi konzultacija aplikacija mogućeg zakonodavnog okvira uključuje situacije koje najviše utječu na prava građana. Što se tiče e, daljinskog e, biometričkog identificiranja, svi smo svjesni tih opasnosti. Moramo e, pojasniti postojeći sustav koji se zasniva na uredbi o zaštiti podataka. Prikupljanja i korištenje biometrijskih podataka za daljinsku identifikaciju, na primjer pomoću prepoznavanja lica, sa sobom nosi specifične rizike za temeljna prava. Naročito u, na javnim mjestima daljinsko identificiranje se mora e, raditi samo u situacijama od ključnog javnog interesa. To se mora zasnivati na pravu e, Evropske unije i na nacionalnom pravu. To je već iznimka. U budućnosti E, zbog strahova koji se sada javljaju, dobro je da komisija e, započne e, raspravu o posebnim situacijama koje bi mogle opravdati korištenje ovakvih tehnologija u javnim prostorima. Još jedno pitanje je sadašnji zakonodavni okvir za sigurnost i odgovornost. To još nije eh, prilagođeno eh, aplikacijama eh, umjetne inteligencije. Kako bismo to osigurali, kako bismo imali pod kontrolom internet stvari i robotiku, moramo analizirati relevantni pravni okvir E, moramo identificirati nesigurnosti koje e, donosi umjetna inteligencija. Ovaj izvještaj zaključuje da e, sadašnja regulativa o proizvoda već daje dovoljnu veliku zaštitu i sigurnost. Ali za nove rizike koje nam e, postavljaju e, novonastalne digitalne tehnologije, moramo stvoriti više pravne sigurnosti. Moramo razmotriti moguće e, promjene direktive o općoj sigurnosti proizvoda, direktivu o odgovornosti za proizvode i nacionalne sustave ili režime odgovornosti propise o odgovornosti će se također raspravljati u ovom odboru. E, imamo još uvijek e, praznine u pravnom okviru i e, opasnost da žrtve ne dobiju kompenzaciju za pretrpljenju štetu. Istovremeno adaptacije koje se baziraju na riziku će e, dozvoliti kompanijama da se fokusiraju na smanjenje rizika. A sada nešto o Europskoj strategiji podataka. U digitalnoj transformaciji stvarat ćemo stalno nove podatke. E, prikupljanje i korištenje treba poštivati prava pojedinca, evropske vrijednosti i propise. E, strategija podataka Eh, mora osigurati eh, dostupnost privatnih i eh, javnih podataka, uključujući i osobne podatke, kako bismo osigurali mjesto Europe u digitalnoj globalnoj ekonomiji. Zajedno na tom ćemo području surađivati sa povjernikom Bretonom i njegovim službama E, govorit ćemo naročito o pravu portabilnosti, prenosivosti. E, pripremit ćemo praktične alate i mjere koje će dati pojedincima kontrolu nad e, tim podacima. GDPR dopušta i ponovno korištenje osobnih podataka, na primjer za znanstveno istraživanje u određenim uvjetima pravni okvir daje zaštitu za ponovno korištenje i dijeljenje podataka koje mora biti adaptirano specifičnosti raznih sektora i situacija. Europska unija mora i dalje surađivati s partnerima kako bismo promicali konvergenciju i izradili zajedničke standarde sugladne našim vrijednostima. E, komisija pozdravlja doprinose i komentare na bijelu knjigu e, jer želimo zajedno e, pripremiti buduće zakonodavne prijedloge. Naročite se veselimo doprinosima odbora Jura, Juri kao i drugih odbora Europskog parlamenta kako bismo dalje mogli napredovati na tom području. Moramo izgraditi povjerenje u Europskoj uniji, a to onda izvoziti i u druge dijelove, e, dijelove svijeta. Moramo dijeliti našu stručnost, imati istu evoluciju na tom području e, kao smo imali i na razvoju GDPR-a. E, vidimo sada i da i druge zemlje prihvaćaju naše E, propise. Isto to ćemo činiti i na području umjetne inteligencije. Hvala. Hvala. lijepa, povjereniče Reinders i Breton. Pokuš, e, počnimo e, raspravu. Imamo puno zahtjeva za riječ. Molim vas da budete što je moguće kraće kako bi svatko mogli sudjelovati. Gospođa Bri ima riječ. Hvala lijepa. E, mogu li postaviti e, izravno pitanje gospodinu e, Bretonu, gospodinu Reindersu. Imam prvo pitanje za gospodina Bretona, a onda za gospodina Reindersa. Po, prvo pitanje gospodinu Bretonu. prepoznavanje lica. Rekli ste da je to tema o kojoj se mnogo raspravlja u vječnici. E, mnogi parlamentarci su se jako uzbudili e, da bi se to moglo e, koristiti i ovdje u Europskom parlamentu. Mm, to ih je jako uzrujalo. Drago nam je da bijela knjiga prepoznaje opasnosti prepoznavanja lica i te tehnologije. U budućoj raspravi u Europi će to biti jako važno. E, neko, neke države članice već imaju napredne planove za prepoznavanje lica na, u javnim prostorima e, a u Francuskoj, u, u više od deset zemalja u Europskoj uniji se policija već koristi to e, prepoznavanje lica. Naravno, mi moramo e, brzo napredovati u tehnološkom razvoju kako bismo bili konkurentni, ali moramo zaštititi i privatnost građana. Prema tom očekujući ovu raspravu koju ste spomenuli, kako ćete djelovati u komisiji naspram onih država članica koje već uvode E, pilot projekte. E, što očekujemo od rezultata e, ovih rasprava? na digitalnom području ima jedno, jedna stvar koju ne obrađuje bijela knjiga. Ne govori se o zelenom planu, o klimatskim promjenama, ne govorimo o umjetnoj inteligenciji i klimatskim promjenama. Ako kupite e, knjigu na Amazonu, e, to e, ima možda i negative posljedice na okoliš zbog ugljičnog otiska i tako dalje. Prema tome klima je važna i gospodinu Reindersu. E, znam da to nije prioritetna tema u ovom saslušanju, ali ne postoji samo umjetna inteligencija u vašem portfelju. E, nadam se da ćete surađivati s nama na jednoj temi koja nam jako e, leži na srcu. Danas je objavljena studija Europske komisije o potrebi budnosti e, na području e, opskrbnog lanca. Dobrovoljni napori nisu ovdje dovoljni. Mnoga poduzeća mm, e, govori o tome, o opasnosti koje predstavlja lanac opskrbe. Koja su razmišljena na tom području? Kakva je, to, kakva je na tome području vaša koncepcija? Do sada ste mm, radili ste na, tom, na toj studiji, a naš odbor će imati o tome dva zakonodavna izvještaja. Budnost i odgovornost poduzeća u opskrbnom lancu. Pa Hvala lijepa, gospođo Ori. mislim da prije nego što povjerenicima još jednom dajem riječ, e, uzet ćemo još nekoliko, čućemo još nekoliko e, pitanja i molim vas da se držite današnje teme. Dakle, danas smo došli govoriti o umjetnoj inteligenciji, bijeloj knjizi i komunikaciji, a kao što znate imamo e, strukturirani dijalog. Karen, imate riječ. Pa euh, Hvala, eh, ne, mogu govoriti danski ovdje jer nema prijevoda, govorit ću francuski. Hvala vam povjerenci na ovom izlaganju o digitalnoj strategiji. Drago mi je da je komisija bila tako ambiciozna eh, i dala i pripremila jednu digitalnu strategiju koja je vrlo eh, optimistična koja odgovara na neke strahove koji se javljaju zbog novih tehnologija. Ona se fokusira i na to da tehnologija mora služiti građanima, a ne obratno. E, cijenim i etički pristup u ovoj ambicioznoj strategiji i, e, i cijenim i konzultacije o temeljnim pravima E, govoreći o umjetnoj inteligenciji, obojica ste rekli da e, razlikujemo visike, e, da imamo tu visoke rizike i niske rizike. Za nova poduzeća, za start-upove je jako važno da imaju jasnu definiciju što predstavlja visoki rizik. Možete li jasnije definirati što je visok rizik? govorimo ovdje i o e, radnom programu komisije za 2020. E, povjerenik Breton je spomenuo nakon sastanka kolegija i, nakon prezentacije u IMKO-u i Itreu Imamo i e, zakon o digitalnim uslugama e, gdje će platforme biti odgovorne za sadržaje. E, ove platforme bi se morale prilagoditi našim društvima, a ne obratno kao što je to naglasio povjerenik Breton. I, kao što je rekla i gospođa Opriz govorimo mnogo o nezakonitim sadržajima, ali što raditi sa e, zakonitim, ali štetnim sadržajima? E, trebamo li odgovoriti na to pitanje? E, gospodine Breton, kako gledate na odgovornost platformi, kako će e, se to definirati u zakonu o digitalnim uslugama. Hoće li platforme morati biti obvezne e, koristiti automatic control technology, dakle e, o, dakle automatsku kontrolu sadržaja. A sada pitanje za gospodina Rendersa. Vi imate odgovornost. E, nastavit ću e, na Vi e, trebate osigurati poštivanje ljudskih prava i e, humanih aplikacija novih tehnologija. To treba biti očuvano u digitalnom dobu. Kako gledate na suradnju sa gospodinom Bretonom? kako bismo osigurali da ako imamo više zahtjeva za platforme za, mm, u smislu automatske kontrole e, i zasnovano na umjetnoj inteligenciji, kako možemo garantirati ili vjerovati da će oni poštivati ljudska prava? Kakvi će biti pravni lijekovi koji bi trebali zaštititi e, ljudska prava? E, kako će e, e, se rješavati sporovi i kako je to sukladno vladavini prava. Hoće li, to biti, hoće li tu biti osigurana transparentnost i dužna pažnja? Hvala lijepa Karen. Nastavit ćemo sa gospodinom Armondom. Izvolite, imate riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dragi povjerenici, hvala vam na četiri teksta koje smo dobili jučer, koje smo pročitali e, i koje, mi smo i napisali mišljenja o tim tekstovima. Hvala naročito gospodinu Bretonu koji brani e, jaki proračun e, jer će vijeće o tome e, glasati vijeće, ono će glasati o VFO-u. Stoga je e, važno da i parlament i komisija brane e, jaki proračun jer bez sredstava ne možemo ništa postići. Umjetna inteligencija. Sada ću, Sada ću govoriti na njemačkome. Tu govorim dakle u dva pitanja odnos, govorim o odgovornosti za proizvodne, odnosno kada se radi o preradi e, direktive o e, proizvodima, dakle rekli ste da sve što je u bijeloj knjizi i u izvješćima e, stoji o tome, E, se zasniva na jednom elementu, a to je povjerenje. E, dakle, povjerenje koje potrošač ima u te nove tehnologije, dakle to je vrlo važno, inače ih neće koristiti, ali to istodobno govori da, da e, povjerenje proizvođača u te nove tehnologije mora postojati, da će ta tehnologija postojati, isto tako da i potrošači trebaju imati povjerenje. Dakle, to je jedna ravnoteža koju moramo uspostaviti. prvo pitanje, što E, možemo kod direktive o e, sigurnosti proizvoda e, učiniti kako bi upravo taj, to povjerenje stavili u, u samo središte, kako bi, potroš, kako bi potrošač imao povjerenje i kako bi proizvođač imao povjerenje da investira u te tehnologije, jer to će dovesti do prvog prvog e, vala podatkovnog smo zapravo izgubili. Trebamo se sada pripremiti za drugi val i to moramo e, učiniti kako bi još uvijek zadržali mjesto u svijetu. Dakle, pitanje je kako u području umjetne inteligencije oblikovati tako da se u to područje ulaže i da sa i da zapravo e, ne e, rušimo volju za investiciju. Drugo pitanje je još konkretnije, budući da se radi o e, direktivi o sigurnosti proizvoda koja kaže da kod, kod te direktive upravo kada se govori o donošenju proizvoda na tržište da ta obveza i odgovornost postoji Dakle, ono što se svakako danas već vodi računa e, e, i da, da mora se osigurati da proizvodi nakon e, uvođenja na, na tržište ne budu pogrešni. Recimo u Francuskoj postoji postoje slučajevi. Smatrate li da upravo pravili, pravila vezana za digitalne, digitalne poduzeće E, i moraju li postojati i nakon dovođenja tih proizvoda na tržište. Hvala lijepa, gospodin Ramente, povjereniče Reintec, imate riječ. Euh, Imali smo prva pitanja o, koja su upućena i Tjeriju i meni. E, prepoznavanje lica, e, već danas imamo propise o tome. Vidjet ćemo da li nacionalna zakonodavstva poštuju te propise i mm, javni interes. Tu treba postojati proporcionalnost. To sam rekao u uvodu. E, za, moramo otvoriti raspravu o tome koja potreba postoji za tom tehnologijom Mm, e, međutim, već sada imamo propise o tome. E, spomenut je zeleni plan, o tome će govoriti i Tjeri. E, mm, moramo napraviti Eh, evaluaciju učinka digitalne tehnologije na eh, zeleni plan, ali umjetna inteligencija nam može i pomoći u borbi protiv klimatskih promjena. Eh, što se tiče budnosti, to izvještaj će biti objavljen 24. veljače. Pa ću o tome govoriti ovdje u parlamentu 4. ožujka intencija je da se poduzeća e, e, fokusiraju i na održavost proizvoda e, jer je to dio zelenog plana. Vladavina prava i poštivanje te vladavine prava to je ključno za povjerenje, a tu je od ključne važnosti transparentnost. E, govorili ste i o, o kontroli ex ante i ex post. E, ex post moramo vidjeti da li je osigurana transparentnost da li je recimo sud dosudio eh, nekakvu kontrolu prepoznavanjem lica u situaciji koja je to opravdala? Eh, moramo ojačati prava korisnika, eh, ovisno o tehnologiji. Imamo i rješavanje sporova koje je tu u pitanju. Kako će to ići? Dakle, što se tiče povjerenja između potrošača, e, to je naravno svakako e, vrlo važno imati jednu uravnoteženu situaciju, ali jasno je da ćemo imati kontrole ex post. Ako nemamo e, kontroli ex post, onda je vrlo teško dostići cilj. Moramo biti sposobni organizirati kontrole proizvoda i smatram da možda imate na pameti moguća ažuriranja različitih softvera kada se radi o različitim proizvodima. E, zato se moramo pobrinuti i svakako moramo se pobrinuti da e, možemo kontro obavljati kontrole ex post nakon kontrola na tržištu. Ali što se tiče povjerenja mora biti jedna uravnotežena. Dakle, e, zaštita potrošača, sigurnost za proizvođače ali vrijedi povjerenje i za jedne i za druge i to je ključna riječ kada se radi o eh, ideji eh, razvoja jednog otvorenog tržišta. Hvala lijepa. Eh, gospodine Breton, imate riječ. Moram potvrditi ovo što je rekao Didier mm, kako je rekao povjerenik E, sada ćemo pogledati prvo što funkcionira u okviru postojećeg prava. E, vidimo, vidjet ćemo je li sve države članice e, primjenjuju propise, a u ovom periodu, dijaloga ćemo vidjeti što se događa i on iz toga izvući zaključke. Ovo što ste rekli, e, e, da nema zelenog plana u bijeloj knjizi. Ali u digitalnoj strategiji imamo e, sektore podataka koji će biti stvarani recimo i za industriju, za zdravstvo, za promet, za mobilnost, energetiku, a jedan e, sektor je se tiče zelenog plana. Sve to su podaci koji nam omogućavaju da ostvarimo naše ambicije na području e, e, klimatske zaštite. Moramo reći još jednu stvar, možda ste to i vidjeli. Ambicija je da pokrenemo jedan ambiciozni plan Eh, za platforme. Eh, naročito za hardware. To će omogućiti da se skladišti prema industrijskim eh, podacima. Imaćemo ćemo i to se tiče i platformi za osobne podatke e, kad se e, radi o upravljanje e, bolnicom, to nije ista stvar kao kad govorimo o dopisivanju između prijatelja. Tu imamo potrebu da razvijemo platvore koje koriste mnogo manje energije jer sve te platforme koriste ogroman, ogromne količine e, energije i o tome se govori u bijeloj knjizi. E, mladi ljudi kada sada su u restoranu, e, u kantini i kad uzmu jelo, onda odmah gledaju na mobitele i e, trože ogromne količine e, energije, toliku količinu energije koliko proizvede jedna nuklearka godišnje. Da, e, ovo se može čitati u bijeloj knjizi između redaka mm. Mm svakih 18 mjeseci ćemo udvostručiti e, broj industrijskih podataka na cijeloj e, planeti. E, mikroprocesori udvostručavaju kapacitet, a postaju sve jeftiniji. Te industrijske podatke moramo skladištiti i vidjeti koliko e, energije oni troše e, kako bi evropski kontinent i u tome predvodio. E, gospodine Arimont, Didier je već odgovorio na pitanje. Samo jedna stvar, sve što se tiče visokorizičnih aplikacija, tu moramo unaprijed osigurati e, sukladnost prije no što proizvod e, dođe na tržište. E, recimo neki aparat koji će pomagati kirugu pri operaciji moramo znati da li su svi upoznati sa tim aparatom, da li znamo sve što taj aparat može raditi E, tu moramo vidjeti i razliku između reakcija muškaraca i žena prema mašinama. E, ne radi se samo o algoritmu, e, način na koji je konstruiran algoritam i tako dalje. Sve to moramo znati prije no što to, taj proizvod dođe na tržište. Gospođa Melkior je govorila vrlo dobro je govorila francuski. Hvala što ste e, govorili francuski. Točno je da e, ćemo gledati na odgovornost platformi. E, to je naš, naša uloga. Moramo razgovarati sa šefovima platformi ali tu imamo jedan veliki problem, e, ali moramo ga urediti. E, imamo, e, znamo kriterije, oni su identificirani. Svi ovi sadržaji koji su nezakoniti, gledat ćemo kako se tu ponašaju platforme take down i stay down, to. Tu također imamo i imati odgovornosti e, platformi i to ćemo regulirati mnogo strožije. Imamo sada metode koje već postoje, algoritmi koji e, se javljaju e, algoritmi koji ciljano kontroliraju i analiziraju sadržaje. E, finesa oko nijansiranja o kojoj govorite e, će nam dozvoliti i to je zanimljivo u fazi koja se sada otvara e, koja će trajati do kraja ove godine. Naći ćemo rješenja ja e, sam već e, nekoliko puta rekao u ovom digitalnom informacijskom svijetu, u tom okolišu koji nas okružuje, kojem e, i u pravnom smislu, mi ćemo ne samo ove godine, nego i sljedećih godina još više raditi na tome. Sve što nije zabranje, nije nužno dozvoljeno. Što time hoću reći? imamo i ponašanje tih aktera. Upravljanje znači i podijeljena odgovornost. I to trebamo urediti regulativom. E, e, kad sam razgovarao sa šefovima ovih platformi, jedan od njih nam je prošlog tjedna rekao E, je li ima, e, pitanje je bilo je li se lokalno imati e, osobe koje će to kontrolirati. Taj šef rekao da imamo jednu osobu u jednoj regiji, dakle jedna osoba koja bi treba biti odgovorna, a platforma ima 40 tisuća namještenika mm, a neke imaju i stotine tisuće inženjera. Tu trebamo imati veća ulaganja u kontrolu sadržaja. I sada zadnje pitanje, a to je rekao već, e, mislim da je gospodin Reinders odgovorio na zadnje pitanje. Thank you, Mr. Hvala, gospodine Reinders. Dakle, nastavimo. Molim vas, postavite pitanje manje od tri minute. Gospodin e, Volkan, imate riječ. Thank you very much. Hvala vam lijepa. Prije svega hvala što ste na, danas s nama ovdje i što raspravljate vrlo važne digitalne dokumente koji su jučer predstavljeni želim izražavam slaganje sa sveobuhvatnim stavom komisije vezane za e, strategiju. Smatram da ne osobni podaci trebaju biti otvoreni, mogu se razmjenjivati. Naravno moramo vidjeti konkretne mjere koje e, će biti unijete u zakonodavstvo, no sa stajališta društva smatram da je vrlo važno da te podatke ne tretiramo kao robu, e, već kao nematerijalno opće dobro koje se može dijeliti na dobrobit sviju. Ne slažem se s vašem e, stajalište e, povjerenika Bretona od jučer da smo e, izgubili borbu za osobne podatke. Mislim da smo u prvi red stavili ljudska prava sa GDPR-om, a to je upravo pravi put naprijed. Ali isto tako se nadam da je to smjer koji ćete zauzeti kada se radi o aktu za e, podatke koji ste najavili za iduću godinu. Smatram da je važno e, ostavi, ostati podalje od ideje vlasništva podataka koja e, ne postoji u zakonodavstvu Europske unije, već se umjesto toga usredotočiti na kvalitetu upravljanja podataka i stvoriti pravila kako dijeliti podatke podatke. To je posebno važno u kontekstu eh, umjetne inteligencije, prava, intelektualnog vlasništva i upravo to treba biti ključno za pristup podacima, a ne ograničavati razmjenu e, i kretanje podataka i mislim da su, nadam se da su e, naši pogledi u tom pogledu iste. E, također mogu reći da je komisija se poz, zabavila dominantnom pozicijom određenih platformi vrlo ozbiljno, da će također istražiti ex ante pravila kako bi pravila bila, pravična za inovatore, za one nove koji izlaze na tržište. Što se tiče problema e, dominantne pozicije na tržište, to se može riješiti pitanjima upravljanja podataka, a isto tako i nekim od elemenata e, podatkovne strategije kada se radi o e, tržišnoj moći, neravnotežu, kada se koristi o pristupu podacima i korištenju podacima vezano i za usluge oblaka. Sve te stvari same po sebe ne mogu biti dovoljne, stoga pozdravljam namjeru komisije da se e, pozabavi rješenjima tih problema u okviru akta o digitalnim uslugama i želim čuti e, stajalište povjerenika o potrebi za snažno business to business e, zakonodavstvo koje bi moglo postići ciljeve koji su zapravo izloženi u komunikaciji oblikovanje digitalne budućnosti Europe. Također želim čuti vaše mišljenje o važnosti jurisdikcionalnih prava kada se kada se radi o podacima, ali isto tako i poštivanje digitalnih usluga. Kako ćete osigurati da pravila Europske unije za podatkovno gospodarstvo ne, budu kompromitirani različitim zahtjevima jurisdikcija izvan e, e, Europske unije. Ispričava sam što sam prekoračio svoje vrijeme. Gospođa Gebhardt, izvolite, imate riječ. Hvala lijepa na ovom saslušanju koji je zanimljiv. E, govorit ću njemački. Dvije su stvari o kojima želim govoriti. Jedna stvar je pitanje koje je gospodin Arimo e, naznačio, a to je pitanje jamstva u pitanjima e, u bijeloj knjizi. I ono što ste rekli, gospodine Reinders, e, moramo ispitati E, da li je direktiva o sigurnosti proizvoda e, trebaju biti e, izmijenjena ili nadopunjena. Dakle, moj odgovor je već sada da, to se mora napraviti. To je kod same definicije e, produkta ono što je gospodin Arimo već rekao. Dakle, izmjena funkcionalnosti e, stvari kroz ažuriranje. Tu se radi također o pitanju tereta dokazivanja koji je mnogo teži kada se radi o pitanjima vezanim za softver. Dakle, tu je cijeli niz stvari e, kojima se treba pozabaviti, koje ne smiju ostati otvoreni i neriješeni i e, tu ne trebamo čekati da u nekoj budućnosti na nekog dugog e, procesa već s time trebamo početi sada dakle e, uređivati ta pitanja dakle to je jedno pitanje koje sam željela postaviti drugo pitanje o kojem se radi i koje je važno meni gospodine Breton je pitanje dakle područja visokoga rizika tu eh, imam veliko, eh, veliko pitanje eh, što se tiče same definicije. Dakle, u bijeloj knjizi ne postoji pitanje da li, već je to vrlo jasno naznačeno kakve su predočbe komisije u tom pogledu. Dakle, definicija područje visokog rizika je. Dakle, smatra se da sektor i namjerena uporaba e, e, uključuje veliki e, rizik pri čemu je dakle ono što je važno tu su važna oba elementa i za mene se postavlja pitanje što zapravo to znači u krajnjoj liniji koja će to područja biti jer o, druga područja E, trebamo li se tim drugim područjima koji ne potpadaju pod visoki rizik uopće baviti? E, vi ste naznačili određene e, primjere što bi što bi ta područja mogla biti, to je područje o kojem ste jučer govorili, naime igračke, on nije uključen. Igračka sama po sebi nije nešto opasno, to priznajem. Međutim, samo po sebi, dakle igračke nisu opasne. Međutim, kada se radi o digitaliziranim igračkama ipak se postavljaju pitanja o opasnosti pojedi ili visokom riziku u tom području. Dakle, kako e, ćete e, kako ćete se odnositi po tome i u samom tekstu ili su igračke same po sebi područje visokog rizika, ali onda s nestrpljenjem očekujemo koliko će biti slučajeva pred sudom e, i kako ćemo definirati što je to područje visokog rizika ili a što nije. Dakle, tu je važno po mom mišljenju otvoreno raspravljati o tome kojim ćemo se područjima tu baviti i možda imati sektorski pristup to. Ja još i sada ne znam odgovor na to pitanje, ali mora od početka biti jasno kako ćemo to e, e, e, naravno regulirati, a da onda ne budemo na neki način iznenačeni kasnije. Gospodin Dervijer, imate riječ. Povjereniče Breton, Čuje se mnogo toga o prepoznavanju lica, mišljenju su podijeljena, ideološka su. E, neki ljudi bi željeli da to bude posvuda e, primjenjivano. E, međutim, to je osjetljivo područje. Tu trebamo biti pragmatični i primjenjivati zdrav razum recimo prepoznavanje lica na javnim mjestima kao zračne luke, to u prekograničnom prometu, to bi nas bolje zaštitilo. E, nitko više nije šokiran kad ga se snima e, i e, kada ga se prepoznaje na javnim mjestima, zračnim lukama, bankama i tako dalje naravno na privatnim mjestima bi to trebalo biti zabranjeno. E, korištenje ovih postupaka je već regulirana, e, to je, na to je podsjetio gospodin Reinders. O tome treba i dalje razgovarati. E, korištenje tih postupaka je, mora poštivati i GDPR. To već postoji. E, e, e, gospodine Breton, jeste li vi osobno imati neka osobna mišljenja o tom postupku, o prepoznavanju lica? Hvala lijepa, gospodin Jeffrey. Gospodin Breton, imate riječ. Merci. Hvala vam, dame i gospodo, na ovim pitanjima što se tiče gospodina Volkena, e, e, imate pravo. E, podaci nisu roba kao neka druga roba. Mm. Već nekoliko godina moramo gledati stvari kako one stvarno jesu. imamo, davali smo podatke, osobne podatke, a nismo bili svjesni da one imaju vrijednost. Već smo i to je sada diskutabilno. E, neki e, platforme su to si prisvojile i stvorile time vrijednost. Tako su nastale velike platforme osobnih podataka. E, znamo dobro što se dogodilo, analizirali smo situaciju. Ako su, platforme nastale, e, to znači da su je u Americi i u Kini postalo veliko tržište e, potrošača za takove podatke. Za njih je, su se stvorile te platforme u tim zemljama. E, a one su sada djeluju i u Europi. Kad su te platforme postale ogromne, Eh, njihovo je djelovanje postalo diskutabilno i Europa, eh, Evropska unija je na to eh, reagirala. Donijela je GDPR, rekla je mm, gospodin Jean Tirol je dobio Nobelovu nagradu za analizu ovog tržišta. Ako dajete podatke, dobijete nešto za uzvrat E, evo te platforme stvaraju vrijednost time, tim osobnim podacima. Ideja je da e, kada govorimo o poduzećima ili o javnim, javnom sektoru, e, moramo imati podatke koji moraju ostati u rukama poduzeća, a neki drugi podaci tih poduzeća moraju biti javno dostupni kritični e, elementi nekog stroja koje je dizajnirao inženjer, to mora biti zaštićeno u poduzeću. Ali ima nekih podataka koje se može, kojih se mogu dijeliti sa drugim sektorima. upravo je to cilj našeg, e, e, naših propisa o upravljanju. Eh, imamo eh, i ekstrateritorijalne primjene, vi ste spomenuli Klauda eh, i tu moramo donijeti zakonodavstvo. Na tome radimo. Gospodin Gebart, gospođa Gevart, je govorila o, pitanju odgovornosti. E, shvaćam o čemu ste govorili. E, e, taj postupak želimo donijeti i definirati. Pitanje je kako pristupiti e, tom sektoru. Spomenuli ste igračke po mom shvatanju ko, igračke koje do, dolaze iz algoritama ne možemo sektor odvojiti od korištenja. O, o medicini, sve što se tiče zdravlja općenito. To je sektor visokog rizika recimo upravljanje dogovora za dolazak liječniku i tako dalje. To, tu će digitalna tehnologija mnogo pomoći. Međutim, moramo imati e, savjetovanja kako bismo što bolje razmislili i uokvirili ovaj sektor visokog e, rizika. Ponavljam, Jako je važ, e, e, teško odvojiti sektor od korištenja. E, podsjetili ste na to da već imamo mjesta gdje ste pa, koristi e, prepoznavanje lica, imamo biometrijske e, putovnice, to se koristi na e, u zračnim lukama i drugdje. Tu za to treba dobiti dozvolu. To je jedan instrument, to vidimo sada recimo u stadionima to e, neke zemlje će to raditi na, e, na olimpijadama. E, ta se tehnologija i dalje razvija, ali mora imati specifičnu upotrebu. Ja govorim u ime kolegija. Kao, mislim da te tehnologije donose značajan napredak, ali gdje se mišljenja razmo, razmimo ilaze, e, to e, su vrijednosti. E, da li naše vrijednosti se mogu projicirati na taj slavni informacijski ili informativni informatički sektor? to e, će potrajati, to, o tome treba dobro razmisliti. Međutim, ove tehnologije će nam omogućiti mm, e, mnogo toga. Moramo napredovati, ali opreznost, oprezno, e, uvijek imajući na umu naše temeljne vrijednosti. Hvala lijepa. Hvala. Kao prvo jedno želim reći, govorili smo o mogućem konfliktu izvan Europa. Trebali bismo to izbjeći i zato trebamo pregovore ili trenutno e, pregovaramo s SAD-om, između SAD-a i SP unije, kako bismo izbjeći previše konflikata sa trećim stranama. Ako budemo imali takav sporazum, to će biti najbolje za naše zakonodavstvo i moramo imati neki sporazum, pa čak i ako bude obavezan. Tako da trebamo raditi na tome. A što se tiče prava građana da koriste ovakav instrument, znate da imamo ovo, ovo ovaj, pravo portabilnosti. Gospođo Gebart, u prvom redu generalna reakcija mm, to je E, imamo i direktivu o sigurnosti proizvoda. E, e, moramo vidjeti na koje područje se, u kojem se području primjenjuje proizvod. Mi smo fiksirali dvije stvari koji sektor. Neki sektori su važni, recimo promet, zdravstvo i koji tipovi rizika postoje za građanje u smislu temeljnih prava. Na, u zdravstvu možemo imati visoko rizične aplikacije, a druge koje nisu tako rizične. Recimo dnevni raspored liječnika u bolnici, e, to nije toliko rizično kao neke dijagnostičke tehnologije. Kod igračaka E, igračke sa umjetnom inteligencijom mogu imati štetne učinke na e, pojedince, naročito na djecu, mada se i odrasli igraju igračkama. E, tu um, prepoznavanje lica moramo primjenjivati ono što već danas postoje Imamo niz e, javnih e, operatera koji e, žele imati tu opremu. Moramo vidjeti koje su namjere i korištenja koja se ti provajderi imaju na umu znamo da će javni prostori e, biti pod takvom kontrolom u nekim gradovima. Zašto? E, e, ja sam i sam citirao primjer stadiona. Zašto će oni koristiti prepoznavanje lica? I tu trebamo imati rasprave mm, te će rasprave e, dopustiti da vidimo kako postupati s tim e, razvojima. Hvala, imamo još nekoliko javljena za riječ. Molim vas da budete što kraći, izvolite. Ja, herzlichen Dank. Hvala lijepa. Hvala povjereniku Bretonu i Rejnecu na predstavljanje e, jednog okvira za djelovanje. E, željela bi se pozabaviti nekim stvarima budući da je dijalog već uznapredovao, stoga bih željela podubiti neke aspekte. E, dakle, podatkovna strategija, o tome smo više puta e, razgovarali, radi se zapravo o jednom trokutu za mene. Nakon rasprave ovdje, nakon predstavljanja samih dokumenata, jasno je da za primjenu umjetne inteligencije Podaci su naravno e, potrebni. Oni moraju stvoriti, oni moraju biti tu kako bi se umjetna inteligencija uopće mogla razviti. E, I e, naravno tu bi mogli biti određeni automatski mehanizmi. Za sada imamo jako puno neiskorištenih podataka. Puno, puno smo razgovarali o tome da li GDPR je e, koji podaci možda predstavljaju rizik ako dospiju u krive ruke, ali imamo jako puno podataka e, koji su e, javno dostupni, koji ne podliježu bilo kakvoj temeljnoj uredbi o zaštiti podataka i koji ne krše nikakve propise, ali se ipak ne koriste. Dakle, imate jako puno podataka koji jesu na tržištu, ali koji upravo i tu dolazimo do ekonomskog e, aspekta malih i srednjih poduzeća se ne mogu koristiti zato jer mala poduzeća imaju premali dostup tim podacima i zbog svoje veličine, e, gospodin Breton, vi ste e, govorili o velikim igračima, o 50, 35 tisuća, ali imamo jako puno malih i srednjih poduzeća koji zapravo razvijaju izvrsne proizvode, a, a imaju manje od stotinu zaposlenika. A sada imaju imaju problem e, kako ići sa digitalizacijom dalje. Dakle, e, e, imaju probleme stvarati infrastrukturu koja će ti omogućiti pristup podacima, stvaranje podataka i razmjene podataka. I smatram da tu postoje sasvim drugčiji izazovi koji bi e, moraju dovesti do toga da ta poduzeća na zajedničkom unutarnjem tržištu sa svojim inteligentnim, pametnim produktima mogu opsati. I stoga vam želim puno uspjeha e, da kod e, upravo za taj sektor za investicije u inovaciji u okviru idućeg višegodišnjeg financijskog okvira dobite više novca. Dakle, za mene je važno kako će se to provesti upravo u e, malim i srednjim poduzećima kako bi oni bili spremni za novo digitalno tržište kako bi mogli donijeti nova, e, nove proizvode na tržište. Korištenje umjetne e, inteligencije može činiti da su proizvodi učinkoviti, ali isto tako da su proizvodi sigurniji. Posebno, naravno, tu uvijek mislimo na odgovornost za proizvode. A upravo izvješće koje je već spomenuto o sigurnosti i jamstvo je za mene od posebne važnosti. I tu mislim da ću tijekom iduće rasprave se na, tome, e, na to vratiti. Gospodine Rejnec, kako treba e, e, izgledati upravo utjecaj E, upravo ovog područja e, da bismo se više koncentrirali na sigurnost e, proizvoda. Tu je naravno pitanje definicije koje je po meni ključno. Kako definiramo umjetnu inteligenciju, kako definiramo uopće kako, kako ćemo u samoj definiciji proizvoda zapravo udovoljiti tom aspektu samoučenja. I na posljedku e, ono što bih željela reći jest da Govorimo smo o sigurnosti proizvoda, govorimo o e, jamstvu, odnosno e, odgovornosti za proizvode, a, i naravno tko je onda, tu je pitanje tko je odgovoran za određene nedostatke samih proizvoda. Eh, od think tanka interdisciplinarnog instituta čuli smo eh, da se upravo eh, bavi pitanjem primjene proizvoda umjetne inteligencije. Ispričavam se. To je problem kada ste tako kasno na popisu govornika ali bih željela pitati vaše mišljenje o zapravo podjeli odgovornosti i na posljedku kako sve informacije e, kako ih učiniti dostupno, dostupnima za e, istraživanje, kako ih objediniti e, na europskoj razini. Hvala. Gospodin Lagodinski, izvolite. Hvala. Što se tiče zelenog sporazuma, svi su govorili o zelenim temama, a uopće nitko ništa zeleno nije rekao. Dozvolite mi da to istaknem. Drago mi je što je ova toma, tema toliko važna. Nekoliko stvari vezano za teme i ovo promatram kao početak rasprave. Mislim da ćemo zasigurno još razgovarati o detaljima ono što je meni s obzirom na e, te dokumente zbog čega sam se zamislio. Svi ti dokumenti su jako usredotočeni na zaštitu potrošača. A malo je bilo tome o građanima, odnosno zaštite građana uvijek se radi o strojevima za pranje rublja, a manje se radi o e, demokraciji javnoj upravi. I e, tu postavljam pitanje, gdje je prostor, gdje o umjetnoj inteligenciji, o uklju, u njezinom korištenju javnoj upravi kod demokratskih e, procesa govorima i o rizicima i šansama koji pri tome postoje. Tu bi želio vidjeti gdje vidite prostor za raspravu. A što se druge stvari tiče, pitanje diskriminacije. E, imate pravo, dakle one su, one su načete i pitam se, e, možemo li sa starim instrumentima riješiti ta pitanja e, i jesu li sve one propisi protiv diskriminacije dakle identifikacija diskriminacije u budućnosti će biti drukčija nego danas i ako ne idemo prema novoj formulaciji novih građanskih prava kada se radi recimo o E, kada se radi o očitovanju e, volje građana protivno njihovoj vođi. Imate li dakle svoje ideje o tome? Što se tiče pitanje prepoznavanja lica u gospodin e, Didije, ja to ne mogu slijediti. Dakle, prepoznavanje lica nije biometrijska metoda, već prikupljanje podataka od lica, a onda kada pogledamo Kinu, onda ne možemo biti opušteni E, e, i ne možemo reći to će se već nekako riješiti. Stoga moje pitanje gospodinu povjereniku, vi ste rekli da iznimno to će biti e, dopušteno što ste pod time mislili i kakve situacije si možete zamisliti? I još dvije kratke stvari. Pristup javne uprave i tijela gonjenja kodovima. Ako stroj za pranje rublja za 10 godina se pokvari. Kako je onda moguće u smislu ponovne dakle slijeđanja obveza e, jamstva, kako ćemo osigurati da dokumentacija i obveze transparentnosti budu e, trajno osigurani. Dakle, to se odnosi kako na javna tijela, tako i na potrošače koji onda može nakon deset godina popraviti te proizvode. Dakle, meni to nije jasno. I posljednja stvar vezano za pitanje okoliša. U dokumentu sam vidio da postoji e, pritisak i sa tržišnim e, instrumentima e, a to su procesi koji troše manje energije. Nije li to nedovoljno kada se govori o emisijama CO2, trošenje energije E, to moramo regulirati, ne samo dati poticaje. Kakve, kakvu regulativu imate na umu kako bi odgovorili na ta pitanja u okviru ove koncepte? I hvala lijepa i bio sam ipak kratak nego prethodni govornici. Hvala gospodine Lagodinski. Ivan, izvoli, imaš riječ. Hvala. Gospodo povjerenici, E, Prostite što imam takav glas danas. Ovaj odbor radi na izvješću na zakonodavnoj inicijativi o etičkim načelima koji se primjenjuje na razvoj umjetne inteligencije. Htio bih shvatiti, jeste li možda razmišljali o nekoj praktičnoj primjeni, odnosno kako uključiti preporuke ovoga odbora e, u pogledu razvoja umjetne inteligencije koja ne smije biti diskriminatorna, mora uzeti u obzir okolišne aspekte, dakle e, sve što se tiče zaštite naših načela, a e, na to ste se pozvali i vi. Kako to možemo na praktičan način primijeniti? Jer e, u Europskoj uniji postoji volja, ali pitanje je kako možemo od tehnoloških poduzeća izvan Europske unije tražiti da poštuju ovakve inicijative jer znamo da sa tog praktičnog stajališta postoje neke poteškoće čak i kod naplate e, kazni. Osim toga imamo tu i pitanje javno-privatnog partnerstva. O tome se govorilo za razvoj umjetne inteligencije kako bi se e, došlo do e, velike količine sredstava. Ako imamo privatno sudjelovanje, trebamo paziti na to kako zajamčiti da velika količina ulaganja može omogućiti razvijanje umjetne inteligencije čak i na e, pitanjima koje su važna za opće dobro, kao na primjer ravnopravnost spolova. I druge teme koje nisu ekonomski isplative, ali koje ipak trebamo zaštititi našim pravilima. Žao mi što se sad još jednom moram vratiti na pitanje e, održivosti okoliša. Za mene nije jasno ono što ste rekli. Ja mogu svakako e, zatvoriti e, slavinu kod sebe kod kuće, ali to nema nikakve veze i neće utjecati na potrošnju vode u industriji. Gdje je potrošnja jako velika i znatno utječe na okoliš. To je povezano sa zelenim sporazumom ako mi ovdje govorimo o ugličnom otisku koji je jako visok. To moramo znati e, kad govorimo i o razvijanju takvih tehnologija. E, govorili ste o prepoznavanju lica. To je tema koja je jako važna, pogotovo se pojavljuje često u medijima, izazvala je mnoge rasprave. Na kraju krajeva sve su te tehnologije E, nepristrane, ali korištenje tih tehnologija treba regulirati. Trebamo i umjetnu inteligenciju urediti jer tehnike trebaju biti, tehnologije trebaju biti u skladu s našim načelima, vrijednostima. Moramo zajamčiti to da vođenje istraga i javna kontrola se ne vode na e, diskriminirajući način. Izvolite. Hvala. E, vratit ću se sada e, kada gledamo e, razvoj na području sigurnosti i odgovornosti. Gospođa Osman je podsjetila na ove dvije teme. Kao što je već rečeno, morat ćemo promijeniti opću direktivu o sigurnosti proizvoda a e, morat ćemo e, utvrditi i definicije e, proizvoda. Moramo raditi i na utjecaju na sigurnost. Nije isključeno da ćemo morati raditi po sektorima, sektorski. U nekim sektorima ćemo morati postupati drugačije u smislu odgovornosti. E, imat ćemo tu i nove probleme odgovornosti, već smo imali izvještaje o toj temi. Vidjet ćemo do koje mjere možemo napredovati na tom području. To su koraci u kojima moramo napredovati e, surađujući. E, spominjem o izvještaju koje je već podnio parlament E, gospodin Ben Blanco je govorio o nediskriminaciji koju treba uzeti u obzir. Kada koristimo podatke, e, način na koji su prikupljeni pod podaci, na koji, način na koji su obrađeni, to treba ispitati e, da vidimo da tu nema pristranosti i diskriminacije na, sa, u samom prikupljanju tih podataka E, možda je to prikupljeno na jednom nereprezentativnom uzorku. Tu moramo imati transparentnost, moramo moći verificirati samo prikupljanje podataka. Mm, e, to je nekoliko puta vezu e, sa zelenim planom. Naravno moramo smanjiti potrošnju energije u, u razvoju umjetne inteligencije. O, Thierry Breton je to također spomenuo. To je činjenica. E, kako skladištiti podatke e, uz manju potrošnju energije. E, naravno i osobna ponašanja tu igraju ulogu. E, moramo kad šaljemo e, poruke moramo imati e, u vidu i potrošnju. Mislim da su to sve teme na kojima trebamo poraditi. Teret dokaza u provjeri da li se dionici drže propisa E, teret dokaza će igrati važnu ulogu. Važnu ulogu. E, možda će i Thierry o tome nešto reći. Gospodin Breton ima riječ. Hvala predsjedniče. Htio bih vam zaista, e, zaista reći da razmišljanja u kolegiju o svim ovim elementima koji su iznimno važni. E, vidite da trebamo ovu razmjenu. E, sada e, pišemo jednu novu stranicu povijesti razvoja našeg okoliša i pišemo je zajednički. Mm, u tome je važno da očuvamo u ovim promjenama sve što e, čini snagu Evropske unije, naše vrijednosti, to smo rekli. E, to, u tom dijalogu moramo e, stalno razgovarati s vama, ovim odborom. Snaga Evropske unije je unutarnje tržište. Ono mora funkcionirati. Ono mora funkcionirati u ovom novom okolišu i tu se javljaju mnoga pitanja. E, pitanja i o malim i srednjim poduzećima. I mala i srednja poduzeća moraju naravno imati koristi od ovih e, novih razvoja. To se naglašava u ovom e, dokumentu. moramo omogućiti pristup pojedin, privatnih osoba javnom prostoru moramo e, a male i mala i srednja poduzeća moraju imati poseban pristup tim podacima kako bi i mogli biti e, korisni. Radi se također i o novonastalim poduzećima. Kako bi to moglo funkcionirati, moramo imati infrastrukture koje će dozvoliti da realiziramo ovu ambiciju. E, i e, kako bi cijelo gospodarstvo od toga moglo profitirati. Moramo, e, imat ćemo dvije inicijative. Jedno je javni okoliš preko inicijativa ko, imamo Eurospace e, i to već postoji tu imamo istraživanje, e, zdravstvo, e, akademsku zajednicu. To su sve jako važni elementi te infrastrukture već postoji. To sufinancira Evropska unija i države članice. Mm, e, tu smo uglavnom okrenuti prema javnom sektoru. Moramo imati platformu koja će prikupljati podatke. To je jedna, jedan od prvih zadataka. Znamo e, što ćemo učiniti. Mm, to ćemo vrlo brzo inicirati jer treba ići e, brzo. Imamo osnovne e, module za to. Oni već postoje. Imamo jedan savez za e, sigurne infrastrukture. To je privatna inicijativa. E, kao što smo radili i sa e, Savezom za baterije. To a zato moramo imati i europsko zakonodavstvo koje će uzeti u obzir cijeli lanac vrijednosti a sve će nam to dati dodanu vrijednost. Ne smijemo tu imati e, ne, nesporazume ovdje. Ovdje će mala i srednja poduzeća odigrati ključnu ulogu. E, ja sam povjerenik za unutarnje tržište. E, ja znam i poznam dobro važnost malih i srednjih poduzeća. Ona moraju imati koristi od ovih razvoja. E, lokalni dionici e, moraju biti popraćeni u svojim e, ambicijama. A to je sve dio naše strategije, sadašnje strategije i strategije koju razvijamo. Ja, ne smijemo imati osjećaj da smo izostavili mala i srednja poduzeća. Ni u kojem slučaju to nismo napravili moramo biti svjesni onoga što radimo svi mi. E, mm, e, govorimo o stvarnosti. E, mi smo prvi kontinent koji je postavio ovo pitanje prvi kontinent koji o tome raspravlja kao što je e, rekla gospođa e, Gebhardt, mi učimo tijekom razvoja. E, e, mi smo donijeli GTPR, drugi su naslijedili u tome. Ovaj kodeks rada koji mi predlažemo nadam se će nas dovesti do rezultata koje želimo, ali to je rad jedne generacije, cijele generacije. To je hitno. Zašto je to hitno? Ja to ponavljam. Mi smo sada pred jednim novim valom e, podataka. E, taj val podataka mora koristiti cijeloj zajednici E, kako poduzećima, tako i građanima. E, imamo i ovu hitnu situaciju e, u klimatskim promjenama. To kolegi je svjestan toga. Tu ne možemo biti neutralni. Mi tu imamo dvije koherentne strategije na cijelom kontinentu. Eh, jedna stvar je ugljik, a drugo je eh, dijeljena eh, strategija, inteligentna strategija za dijeljenje informatičkog prostora. zeleni plan je uvijek usko povezan sa našim strategijama, uvijek je prisutan u našim razmišljanjima. E, imamo udvostručenu količinu podataka, a moramo na polovicu smanjiti emisije CO2. E, to nije mala stvar. E, imamo održive tehnologije i imamo ulaganja. Evo, to je naša perspektiva. I na kraju nešto što je također važno. E, vjerujte, jako smo puno razmišljali o tom pitanju. E, e, visoko rizične aplikacije. Mi smo prvi na svijetu koji smo postavili to pitanje. Nećete vidjeti ni u, literaturi da to rade druge države. E, ovi e, algoritmi e, umjetne, a, umjetne inteligencije možda u nek... To je toliko kritično. Ne znamo kako su ti algoritmi napravljeni. Oni nam mogu biti pozitivni za određeni sektor, za proizvod, za građane. Ali E, moramo vidjeti da li je algoritam napravljen na bazi europskih podataka i europskih vrijednosti ili je uvezen na bazi nekih drugih vrijednosti. Mi smo, tu moramo, algoritam je tek, vrlo zanimljiv tekst, mogu ga izumiti naši istraživači u Europi ili netko drugi. Ali moramo to ispitati, moramo to kontrolirati. Ne govorimo o protekcionizmu, o govorim samo o propisima, o pravilima igre. E, oni koji žele ući e, u tržište i dati i u našim građanima neki proizvod moraju poštivati te propise. Hvala. Sada imamo tri govornika koji su se javili za riječ. Molim vas da kratko postavite svoje pitanja. Gospodin Stankaneli, izvolite. Hvala predsjedniče. Hvala povjerenicima. Evo samo kratko od mene da nadoknadimo vrijeme. Pažljivo sam pročitao komunikaciju koju je komisija objavila i saslušao sam pažljivo vaše intervencije, gospodo povjerenici pročitao sam i zaključak gdje piše da digitalne tehnologije, bez obzira na to koliko su napredne, su samo instrument i ne mogu riješiti sve naše probleme. Slažem se potpuno s ovom izjavom u zaključcima i to povezujem s drugom izjavom koju sam čuo jučer u prezentaciji Bijele knjige, umjetna inteligencija nije dobra ili loša sama po sebi. Sve ovise o tomu kako i zašto se ona koristi. E, polazeći od ovih izjava, želim postaviti pitanje vama. Jasno je da umjetna inteligencija može biti pozitivna, dakle tu postoji pozitivan aspekt, ako je umjetna inteligencija e, konkretno ispoljavanje prave inteligencije, one inteligencije koja se pripisuje čovjeku, koja je proizvod svijesti, razmišljanja i logike, e, koja je svojstvena isključivo čovjeku. Ako je to istina, a slažem se s ovim zaključcima, htio bih da mi kažete što vi o tome mislite. Kako bismo mi mogli kroz djelovanja koje je komisija predložila, kako bismo mogli ostvariti to da je razmišljanje da čovjek budu iznad umjetne inteligencije, dakle da etika bude ključni element kompletnog razvoja umjetne inteligencije. Mislim da je to problem koji se treba postaviti, jer bez obzira na sve podatke koji su e, ponuđeni, bez obzira na tehnološke i digitalne aspekte, ključni problem jest koncepcija čovjeka onako kako se ona razvijala tijekom stoljeća europske povijesti. Uz sve poteškoće i bitke na kraju smo u Europi došli do civilizacije koja se vrti oko čovjeka. Htio bih da mi kažete kako će komisija u sklopu ovog važnog zadatka se povoditi za mogućnošću da kompletan razvoj digitalizacije umjetne inteligencije koje su međusobno povezane budu u korist čovjeka, dakle etike. To je pitanje koje, kojim želim potaknuti rad komisije, a o tome smo razgovarali jučer, na dosjeu o odnosu između etike i umjetne inteligencije. Mislim da će taj dosije biti jako važan za e, posao koji želimo zajedno odraditi. Hvala gospodine Stankaneli. Gospodin Kolakušić, izvolite. Thank you. I will speak on Croatian. Hvala, govorit hrvatski. Poštovani predsjedniče, poštovani povjerenici, poštovane kolege. Temeljno pravo svakog čovjeka, jedno od osnovnih, sastoji se od prava na zaštitu njegovih osobnih podataka i pravo kretanja bez praćenja. Razlozi javne sigurnosti naravno zahtijevaju prepoznavanje lica na aerodromima i tako dalje. Međutim, mi smo imali u Europskoj uniji grad koji se sada nalazi u Europi, više nisu u našoj Europskoj uniji, London koji je u potpunosti prekriven kamerama. Dakle, svaka osoba se može pratiti u svakom trenutku. Da bi se moglo doći do prepoznavanja lica potrebne su visoko razlučive kamere. Visoko razlučive kamere zahtijevaju ogromne servere, iznimno brze servere. Serveri dakle imaju svoj softver. Softver su oblaci, ali oni se uvijek nalaze na hardveru. Većina servera ne nalazi se u prostoru Europske unije. Da možete garantirati građanima njihovu pravu i slobodu morate imati zakonodavni okvir koji ima mogućnost izricanja određenih kazni. Svaki od zastupnika u parlamentu dobio je dva tableta, jedno računalo, niti jedno nije niti europska tvrtka niti proizvedeno u Europi. Svakom od njih nalazi se softver koji nije od nijedne tvrtke iz Europske unije niti je proizveden u Europskoj oblaci čuvaju podatke na tim serverima koji se nalaze izvan europske unije mi nećemo moći osigurati građanima zaštitu njihovih podataka i slobodu kretanja ukoliko financijski ne pomognemo razvoj vlastitog hardvera i softvera. moramo omogućiti tvrtkama u europskoj uniji da razviju kvalitetne na tržištu koji bi se mogli prodavati dakle i stolna računala i tablete a pogotovo da mogu razviti načine komunikacije putem društvenih mreža ili putem raznih aplikacija. Kina ima svoju aplikaciju, ne koriste tamo Whatsapp, Viber. Isto je tako Rusija, isto je tako u Indiji. Moramo omogućiti europskim tvrtkama da razviju hardver i softver moramo im biti financijska pomoć i moramo stvoriti financijski okvir koji bi to omogućio te vas molim vas kao povjerenitke, da učinite sve što je u vašoj moći. hvala. Gospodine Hvala. Hvala što ste danas s nama. Budući da je unutarnje tržište ključno za Europska unija, Europsku uniju, vi ste najvažniji povjerenici i nadam se da će Europskoj uniji pomoći da preživi u budućnosti. Smatrate li možda da je Liga prvaka Europi takva da bi bila uspješna kad bi svaki tim u svakoj utakmici treba poštivati e, drugačija pravila. U unutarnjem tržištu je tako. Ja sam u Njemačkoj radio posljednjih pet godina i u svakoj državi članici sam se morao pridržavati drugačijih pravila, bez obzira na to što imamo direktive koje se moraju prenijeti u nacionalno zakonodavstvo. Ja se zalažem za manje zakonodavstva, ali e, samo za uredbe koje su potpuno usklađene. E, smatrate li da je to dobar pristup unutarnjem tržištu jer bez jasnog zakonodavstva nemoguće je poslovati? Drugo, mislite li da možemo uvjeriti vijeće u to? Hvala. Hvala gospodine Manders. Gospodine Sežurne, želite li uzeti riječ? Ne? Gospodine Breton, imate riječ? Imamo još pet minuta e, usluge prevođenja, pa vas molim da budete sažeti biti ću kratak e, kako bismo e, sako, mogao podijeliti vrijeme sa kolegom Renderskom. E, već je nekoliko puta naglašeno da sve mora biti u službi čovjeka. To se kaže u svim bijelim knjigama koje ste dobili. Vi ste to vidjeli. To je start, početna točka. Zašto je to početna točka? Mm, to e, sam već i prije rekao. Jer želimo da e, se evropske vrijednosti odražavaju u ovom novom prostoru. To je za naš crna, crvena crta. E, to imamo na umu o donošenju svih propisa. E, e, imamo veliku debatu između e, veze umjetne inteligencije i ljudske inteligencije. Mislim da termin umjetna inteligencija nije baš dobar jer on dovodi do raznih nesporazuma. Mm, tu se radi o vezi između tih dviju inteligencija. Dijete uči preko svojih neurona, prima nove informacije i to su mreže neurona koje imamo, koji su odražene i u informatici. Imamo skladištenje i onda razne proizvode koji e, su predprogramirani. Tu smo išli jako daleko i kao i vi svi, ja sam e, uvijek oprezan, ali i znam da će čovjek morati uvijek biti u stanju da kontrolira taj prostor. E, a naročito kad se radi o nekom kritičnom prostoru E, Pre 30 godina smo imali prve automatske analize krvi. To, e, to su počeli raditi roboti. E, danas to sve rade roboti. Ali ipak kad analiza bude gotova, onda to mora kontrolirati i analizirati liječnik, dakle čovjek. moramo stoga osigurati e, upravljanje tim prostorom e, a to upravljanje u rukama čovjeka e, što se tiče temeljnih ljudskih prava i Tjeri će o tome govoriti i go, čuli smo od gospođe Andersen zabrinutost za mala i srednja poduzeća. E, svi zakoni naravno se donose i obzirom na sudjelovanje malih i srednjih poduzeća. E, još jednom želimo dati dobar okvir za sve što se događa ali e, još jednom ćemo moći razgovarati e, posebno o srednjim i malim poduzećima. Hvala gospodine e, Hvala vam što ste pozvali dva povjerenika ovamo. Moramo naravno raditi na provođenju i propisa i direktiva. E, recimo GDPR. Prva aktivnost komisije će biti da primjeni svugdje u Europi i e, s istom strogoću e, odredbe GDPR-a. Isto se odnosi i na umjetnu inteligenciju. Moramo donijeti propise, ali ih moramo i korektno provoditi korektna implementacija je ključni element. Gospodine Kolakušić, govorili ste o situaciji u Londonu. E, da, e, e, to je sada zemlja izvan Evropske unije. Moramo razlikovati između video nadzora i korištenja umjetne inteligencije E, govorit ćemo o, i o e, prepoznavanju lica e, na tom području. I tu moramo imati stroge propise, a gledat ćemo i budući razvoj. Postavili ste ovaj problem. Kako osigurati razvoj europskih poduzeća i koristiti umjetnu inteligenciju, a s druge strane organizirati e, umjetnu inteligenciju tako da je može kontrolirati čovjek. E, Europa mora zadržati čovjeka u, središtu svih tih razvoja. E, moramo kontrolirati sve ove alate jer oni donose i rizike to toga moramo biti svjesni u korištenju. E, e, stvari se moraju razvijati tijekom godina. Ne možemo sve obaviti ove godine. E, moramo uvijek imati na umu da umjetna inteligencija mora služiti čovjeku Moramo e, poštivati temeljna prava, osigurati sigurnost e, proizvoda. E, u svim tim koracima ćemo trebati čuti reakcije korisnika. U ovim konzultacijama ne ne slušamo samo velike operatere ili velike, e, velika poduzeća. E, želimo čuti mišljenja i malih i srednjih poduzeća, a i individualnih građanaka. Zato smo stalno u kontaktu sa državama članicama e, kako bismo i mogli održati te kontakte i, i dijalog. Naročito ovdje mislim i na mlade ljude. Na sveučilišta, na primjer, E, to su platforme gdje možemo razgovarati i odgovarati na e, zabrinutosti e, koje se sada javljaju zbog ovih novih tehnologija. Hvala poštovani kolege, zahvaljujem svim onima koji su danas imali intervencije. To je dalo doprinos ovakvoj plodonosnoj raspravi. Povjereniče Reinders, povjereniče Breton, zahvaljujem što ste danas bili ovdje s nama i održali ove prezentacije. Mi očekujemo kao odbor da ćemo nastaviti suradnju s vama i razmjenu mišljenja i htio bih vas pozvati na strukturirani dijalog e, u travnju. Hvala. Ako nema ništa pod točkom razno, Sljedeći sastanak održat će se u Briselu 18.3. od 9 do 12.30, 14.30 do 18.30 i 19.3. od 9 do 12.30. Hvala.